Dobro, kolegice i kolege, odmah prelazimo na glasovanje. Prije no što to učinimo, e, imam e, dakle najave koje ću pročitati. Prva najava je da glasovanje o e, sporazumu sa Vjetnamom je odgođeno, glasovanje je odgođeno i to upravo zato što E, Odbor za međunarodnu e, su odgodili svoj rad na ovom dosjeu, a bez ikakvog e, postavljenog roka zbog određenih pitanja u vijeće. Kad ćemo znati raspravu i završetak rasprave u vijeću, onda će se stvari odvijati svojim tokom, a prije a prije nešto se prenese na parlament, dobit ćemo dakle novi, da li će to biti prije izbora ili nakon izbora, vjerojatno nakon izbora. Također vas želim podsjetiti da sljedećeg utorka 12. Eh, veljače Međunarodni dan eh, dakle, korištenja djece vojnike, koji se zove Red Hand Day, jedan od međunarodnih dana koji je naš otpor eh, prije tri godine odlučio podupreti, zaista postoje u mm, Siriji, a isto tako i u nekim drugim državama u Južnom Sudanu, još uvijek se koriste djeca vojnici, to je proširena pojava i to je nešto što moramo e, svakako budno pratiti i suzbijati ovaj strašan fenomen e, koji zapravo ugrožava živote djece, a to svakako ne smijemo dozvoliti da djeca budu u prvim crtama i e, razmice. Preporuke E, odluke. Odluke za 22. siječnja nalazi se u vašim dokumentaciji, komentare i eventualne primjedbe možete uputiti do kraja sastanka. Točka četvrta, komisija nije više s nama, stoga neće biti njihovih najava ni objava. Morali su nas napustiti ranije, ništa. Dakle, od strane komisije. I stoga mislim da možemo sada 7, 8, 9, 10. točka je odgođena. E, I prelazimo na točak 11. Da li to prva točka o kojoj ćemo glasovati? Dakle, glasujemo o točki 11. Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome, iako važan dosje Marija Hojbuh. Zaista imate puno prostora i, i mogućnosti razgovarati izvan ove dvorane. Molim vas da to, tu priliku iskoristite. Marija, izuzetno važan dosje, zbog toga ti dajem riječ. Da, ja bi se doista želio zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni. A, to vrijedi za sva tri glasovanja koje ćemo imati sada je 11. 12. i 13. točka našeg dnevnog reda. Doista smo e, se zajednički borili da pronađemo kompromise i da dobijemo e, dobro mišljenje za zajedničku poljoprivrednu politiku. Upravo smo čuli da kad je o ciljima održivog razvoja, koliko je to važno, Jučer uvečer smo se borili oko nekih kompromisa u vezano točku 12. E, usme amandmane ćemo imati koji će e, podastati EPP, ja to mogu podupreti i drago mi je što smo to zadnjeg trenutka tražili zajedničko rješenje hvala svima koji su sudjelovali u tome, a isto tako i našim e, dakle svim uredima koji su doista investirali mnoštvo vremena da se dogodi ovaj kompromis. Hvala lijepo. Evo ti si htjela postaviti pitanje. Oprostite, Predsjednice, možda ja sam upravo izgubila sa svojom karticom za glasovanje. Da li moguće da se glasuje rukom? Da, ukoliko je odlučujući glas nećemo to moći ubrojiti u ukupan rezultat glasovanja. Možda da kreneš do svog ureda. Morat ću pronaći neku drugu karticu. Uvijek postoji rezervna kartica u uredu i uvijek postoji ta rezervna kartica i treba ju koristiti. Dakle, Ankoplent je nekadašnja e, direktorica ureda je e, naravno se u stanju da nam tu karticu dostavi što je to prije moguće. Nije ovo uobičajena formacija će, dakle, Norbert Novi se ne sjedimo baš u onom uobičajenom rasporedu ali treba vidjeti tko e, će voditi glasovanje od pojedinih predstavnika klubova. Stoga prelazimo odmah sada na amandman 62 za protiv suzdržanih provjera. Provjera 62. amandmana, otvaram glasovanje. Dvadeset jedan član je na nazočan, da glasovanje, odbija se. 63 za, protiv, sudržani, odbija se. 13 za, protiv, sudržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, Kompromis se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvoje se. 60, 67 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 16 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 68 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 69 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 18 za, protiv, usvoje se. 17 za, protiv, ne, usvoj, ne razmatra se, 18 za, protiv, suzdržani. 71 za, protiv, suzdržani. Usvoj se. 20 e, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvoj se. Drugi dio za, protiv, provjera drugog dijela. Otvoreno glasovanje. Da su svi glasovanje za tom glasovanjem. Odbijete. 13 glasova sprem 8. 72 za, protiv, suzdržanih, 73 za, u dva dijela, tri dijela. Ne, dva dijela su. Za, prvi dio za, protiv, suzdržanih, Drugi dio za, protiv, suzdržanih, Provjera. Mislim da je odbijeno. Drugi dio provjeravamo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Da, 12 9 glasova. 74 za, protiv, suzdržanih, usvoje 21 za, protiv, suzdržanih, usvoje 75 za, protiv. 21. amandman provjeravamo. Otvoram glasovanje. Naprosto sam, mislim da je EPP za, zato sam zbunjena. Zatvaram glasovanje. 10-10, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, osve se. 76 za, protiv, suzdržani, osve se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, osve 79 za, protiv, suzdržani, 23 za, protiv suzdržanih usve se. 80 za, protiv suzdržanih usve se. 81 za, protiv suzdržanih. Mislim da se otvoren glasovanje, provjeram. 11 eh, eh, Vrlo blizak ishod. 24 za. Protiv. Možemo još još jednom. Tko je za? Protiv. suzdržan će usve se. 82 za. Protiv. Suzdržan. Provjera 82. Normalno. Otvoren glasovanje. Zatvoram. Usve se. 11. 10. Uvodne izjave kompromisa za. Problem, ako je to odlučujući glas, moramo imati elektronsku karticu i to su pravila koje im je rečeno zadnji put. Stoga treba uvijek na vrijeme karticu sa sobom. Uvodna izjava kompromisa za protiv suzdržanih u sve Kompromis B. Za, protiv, suzdržanih u sve se. 4. E, za, protiv, suzdržanih. Ne znam što su socijaldemokrati odlučili. 36. amandman za, protiv, suzdržanih. Provera. 36. amandmana. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržanih, usvoje 37, e, ne razmatra se, 38 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Kompromis C za, protiv, suzdržanih, usvoje 40 za, protiv suzdržanih odbija 41 za, protiv suzdržanih odbija 42 za, protiv suzdržanih odbija 43 za, protiv suzdržanih odbija 44 za, protiv suzdržanih odbija se. 44. Mislim da je PPV za. Da, malo je zbunjujuće. Provjera 44. amandmana. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Osvoje se. 13, 9. 46 za. Protiv. Suzdržanih. Odbija se. 47 za. Protiv. Suzdržanih. Odbija se. Kompromis D. Za protiv suzdržanih osve se. Amandman 6 za, protiv suzdržanih osve se. 49 za, protiv suzdržanih odbije se. 50 za, protiv suzdržanih odbije se. 41 dijelovima prvi dio za protiv suzdržanih odbije se. Drugi dio za protiv sudržnih. provera drugog dijela, otvoreno glasovanje. Lako je kada su sjede u blokovima naši članovi. Vidimo što se događa. Zatvoreno glasovanje. Odbije se. 51. Šako je dijelomice usvojeno. Da. 51 za, protiv suzdržanih. Usve 52 za, protiv suzdržanih. Odbije 53 za, protiv suzdržanih. Odbije se. Kompromis E za, protiv suzdržanih. Usve se. 9 za, protiv suzdržanih. Usve 10 za, protiv suzdržanih. Usve Ovi se ne razmatraju. Kompromis F za, protiv, suzdržanih, usvaja 60 za, protiv, suzdržanih. Provjeram. Provjera 60. amandmana. Otvoreno glasovanje. Otvoreno glasovanje. 60. amandman se. Glasujemo o njemu. Da li su svi glasovali? Zatvoram. Odbije se. 11 spram 10 glasova. 11 za, protiv, suzdržanih. Usva se. 61 za, protiv, suzdržanih. os se. 12 za, ne, ne razmatra se 12, 25 za, protiv, suzdržanih. Usva se. 26 za, protiv, suzdržanih. Usva se. 26 provjera. Otvoreno glasovanje, 26. amandmana. Da li su svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Odbija se 10, 10, znači da se odbija. Dakle, otvoreno glasovanje cijelom dokumentu. Otvoreno glasovanje. Tehničara molim da otvorimo glasovanje vezano uz konačno glasovanjem o mišljenju. to glasovanjem. Usvaja se i to jednoglasno 20 s 2 suzdržana glasa. Čestitamo Mariji. Vezano s prvi 11. točku dnevnog reda sada prelazimo na Marina. Sljedeće izvješće, 12. točka u našem dnevnom redu, a riječ je o izvješću o tvrđenom pravilu o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike uz e, Europski fond za jamstva poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Marija, želiš uzeti riječ? Ne, dovoljno smo prozborili o tome. Dobro, možemo biti učinkoviti. Počinjemo sa 21 za protiv suzranih. Usve 22 za, protiv suzdržanih. Usvaja 133 za, protiv suzdržanih. Usvaja 24 u dva dijela, prvi dio za protiv suzdržanih. Usvaja Drugi dio za protiv su, provjera drugog dijela. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvoje se 12, se glasova, 25 za, protiv suzdržanih usvoje se, 26 za, protiv suzdržanih usvoje se, 27 za, protiv suzdržanih usvoje se, kompromis 12 za, protiv suzdržanih usvoje se, e, kompromis 13 za, protiv suzdržanih usvoje se, 31 za, protiv suzdržanih Provjera 31. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 12. 9. 32. Povučeno. 33. 33. amandman. Kompromis 14. za. Protiv. Sadženi. Usvaja se. Kompromis 20. za protiv suzdržanih usvoje se. 11 za, protiv suzdržanih usvoje. Sada prelazimo na usmjeni amandman za, protiv. Usmjeni amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvoje sve. E, nije se razmatrao jer e, se kompromis usvojio. 37.139. Sada prelazimo 143. za, protiv, provjera 143. amandmana. Otvoram glasovanje. Zatvoram. E, 11.11. Stoga se odbijam. Kompromis 19. za, protiv, suženih sve 38. dan za, protiv, suzdržanih, usve 145. za, protiv, suzdržanih, usve 40. za, protiv, suzdržanih, usve se. Usmani amandman broj 1 za, protiv, suzdržanih, usve 41. Tko je za, protiv, suzdržanih, usve 147 za, protiv sržanih usvaja Mislim da je EPP za 147. amandman. Provjeravam otvorno glasovanje. Zatvaram. Odbije se. Bili ste upravi. Što ste tražili provjerom? 100. 148 za protiv suzdržani odbije se. 150 za, protiv, suzdržani, odbije se. 152 za, protiv, suzdržani. Provjeram, mislim da je odbijeno 152, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Odbije se. 154 za, protiv, suzdržani, odbije 156 za, protiv, suzdržani, odbije 157 za, protiv, suzdržanih. odbije 158 za, protiv, suzdržani, Odbije se. Kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržanih. Usva se. 161. Za. Protiv. Suzdržanih. Provjera 161. amandmana. otvoram. Zatvoram glasovanje. Odbije se. 162 za. Protiv suzdržani. Provjera 162. amandmana, e, otvoram glasovanje. Zatvoram. Osve se, 11, 10 glasova. 163 za, protiv, suzdržani, odbio 164 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, Sudan usvojeno. Drugi dio za, protiv, su rad drugog dijela u 164. Otvoren Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. N65 za. Ne razmatra se. 165 za, 165 amandman za, protiv, suzdržanih, sve se. 43 za, protiv, suzdržan, odbija se. Sto šestdeset šest za, protiv, suzdržanih, osvesen. 44 za, protiv, provjera 44. amandmana, otvoreno glasovanje. Da ste glasovali, zatvoren glasovanje, odbije se. Kompromis 16 za, protiv, sadržanih osve se. 168 za, protiv, sadržanih Provjera 168. Mana. Mislim da je odbijen. Zatvorno glasovanje. Odbije se 13 pram 9 169 za. Protiv. Suzdržani. Odbije se. za, protiv, cu osve se. 48 za, ne, ne razmatra se. 174 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, provjera 177. amandmana, otvoram. Da li su svi glasovali za to glasovanjem? Sve se. 12 spram 10 glasova. 52 za, protiv, suzdržani, osvecen. 178 za, protiv, suzdržani, odbjesen. 180 za, protiv, suzdržani, odbjesen. 181 za, protiv, suzdržani, osvecen. 182 za, protiv, suzdržanih. Provjera 182. dana mislim da je odbijen, ali provjera. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 183 za, protiv, suzdržanih. Odbija se. 184 za, protiv, suzdržanih. Provjera 184. amandmana, otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 11, 10 53 za, protiv, suženih usvaja 54 za, protiv, suženih usvaja 55 za, protiv, suženih Provera 55. amandmana. Has everyone voted? Votes closed. Da svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 12, 10, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržanih, odbija se. pet za, protiv, suzdržanih, odbija Kompromis 21 e, za, protiv, suzdržanih, odbija Usmani amandman broj 3 za protiv suzdržanih usvaja se. amandman 4 za protiv suzdržanih osvese 191 za protiv suzdržanih Osvese. 192 za protiv suzdržanih usvaja 57 za protiv suzdržanih usvaja 58 za protiv suzdržanih Provjera za zvuk e, amandmana. Zatvoram. 11.11. 11, odbija se. 1.93 za. Protiv. Sržaj. Ostaje se. 194 u dva dijela. Prvi dio za, protiv srđanih osvesenja, drugi dio za, protiv provjera drugog dijela, Otvorim glasovanjem. Vršite glasovanje. Zatvorim glasovanje. Odbija se. 195 za, protiv sadržanih. se. 59 za, protiv suzdržanih, se. 196 za, protiv provjera, 59 oko 59 otvoram. Dosim glasno, zatvaram glasovanje. Usve se 13, 9. 196 za, protiv Suzdržani. Provjera. 194. amandmana otvaram glasovanje. Zatvoram. 12, 10. Osvaja se. 17. za protiv suzdržanih. Osvaja se. Šestdeset pet za protiv suzdržanih. sve se. 65 za, protiv, suzdržani. Provjera 65. amandmana. Mislim da je osvojen, ali zatvorno glasovanje. Da, osvoje se. 12 glasova za. 66 za, protiv, Suzdržani. Osvoje se. 200 za, protiv, suzdržani. Osvoje se. 201 za. Protiv. Suzdržanih. Usve se. 202 za. Protiv. Suzdržanih. Usve se. 67 za. Protiv. Suzdržanih. Mislim da je odbijeno, ali provjeram. Otvoram glasovanje. Zatvorim. Odbije se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodne izjave kompromis 1 za, 2, usvaj sam. 76 za, protiv suzdržanih u se. Kompromis 2 za, protiv suzdržanih u 79 za, protiv suzdržanih. Provjera 79. amandmana. Otvaram. Zatvoram glasovanje. Odbija se, to sa velikom većinom. 2 za, protiv, za, Drugi amandman EPP, ne znam, protiv ste, suzdržani. Provjera drugog amandmana. Morate na početku mi signalizirati prije nego što se glasa. Dakle, 11. Zato na glasovanje. Odbije se. Da. Kompromis se 3 za, protiv sudržanih u sve. 82 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijen, provjeram 82. man. Zatvaram. Odbije se. 83 za, protiv, suzdržanih. Odbije se. 84 za, protiv, suzdržanih. Odbije se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržanih. Osve 5 za, protiv, suzdržani, usvaja 7 za, protiv, suzdržani, usvesa. 6 za, protiv, suzdržani, usvesa. 94 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvesa. Drugi dio, liberali su bili za 94. prvi dio, otvoreno glasovanje, Zatvoram. Da, usvojeno. Sa 13 glasova za. Drugi dio, 94. amandmana, za, protiv, suzdržan, ista većina. 95 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 97 u dva dijela. Prvi dio, za, protiv, Sve sve drugi dio za, protiv, sve Usvojeno. 98 za, protiv, sve Usvojeno. 99 za, protiv, sve Usvojeno. 100 za, protiv, sržanih Odbije se. 101 za, protiv, sržanih Prava je 101. Otvoren glasovanje. Zatvaram. Odbije se. E, smo po osam osmog amandmana, prvi dio za, protiv, suženih usvesa. Drugi dio za, protiv, suženih Provjera, provjera drugog dijela. ga glasovanje. Zatvaram. Odbije se broj 9 za, protiv, suženičke usvaja 102 za, protiv, provjera 102. amandmana, otvorim glasovanje. Dva, zatvorim glasovanje. Osvoja se 11 glasova za, 10 protiv. 103 za, protiv, suzdržanih, odbija 104 za, protiv, suzdržanih, 107 za, protiv, suzdržanih, odbija 105 za, protiv, suzdržanih, 106 no, razmatra. 106 za, protiv, suzdržanih. Odbije 108 za, protiv, suzdržani, odbio 109 za, protiv, suzdržani, usvoje se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvoje se. 11, eh, ne razmetar 113 za, protiv, suzdržani, usvoje 114 za, protiv, suzdržani, usvoje se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvoje 14 da protiv, suzdržani. je 14. amandmana, otvoren glasovanje. Mislim da je odbijen. Zatvoren glasovanje. Usvoje se. 15 za, protiv, sudranik Usvoje se. 116 za, protiv, provjera 116. amandmana. Otvoram glasovanje. Zato Odbija 115 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzbiljno. Provjera prvog dijela, otvoram glasovanje. Da su svi glasovali, zatvoram glasovanje. Sve se. Drugi dio za. Protiv. Suđenih. odbjesni. 117 za. Ne, ne razmatru se. 117 za, protiv, suđenih. odbjesni. 118 za, protiv, suđenih. Usve Kompres 9 za, protiv, suđenih. Usve 121 za, protiv, suzdržanih odbije se. 122 za, protiv suzdržanih usvaja 123 za, protiv suzdržanih. 123 ćemo nam provjeravamo. Nisam vidio da točno što su svi htjeli. Zatvorno glasovanje. Osvode se 17 za, protiv suzdržanih usvaja se. 18 za, protiv suzdržanih usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, usvaja 125 za protiv suzdržani, 126 za protiv suzdržani, 127 za protiv provjera 127 svi glasovali za to na glasovanje sve se. 129 za. Protiv. Suđeni. 129, ne, ne vidim što činiš. Za. Da, se. 130 za. Protiv. Suđeni. Obje 72 za. Protiv. Protiv. Usve se. Glasujemo o, dakle, o mišljenju poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje.